witam państwa bardzo serdecznie cieszę się że możemy e, Evo možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je pitanje za vijeće. E, usmeno pitanje za usmeni odgovor, a odnosi na smrtnu kaznu. Pa bih e, sada zamolio izvjestitelja E, u ime Europskog parlamenta, odnosno izvjestiteljicu, gospođu Elenu Valencijano. Desetog listopada slavit će se